for Dobro jutro kolege, evo zamjenjujem našeg predsjednika koji nije u mogućnosti prisustovati. Dakle, imamo treću točku na dnevnom redu u kojoj smo se sada vratili, a to je izvješće o međuinstitucijskim pregovorima. Dakle, imamo trijalog od 31. siječnja Dakle, prvi dijalog e, je održan 31. E, siječnja i razgovaralo se o funkcioniranju programa, planiranju, izvješćivanju, evaluaciji i suradnji sa najmanje razvijenim e, zemljama i o ciljevima programa i prioritetnim djelovanjima i također provedbi delegiranih akata. Također smo dobili širok mandat za tehnički rad i posljednji trijalog možda je predviđen e, za prvi veljače ujutro, zatim imamo e, sljedeći trijalog e, od 23. siječnja o reviziji investicijskih tvrtki. Dakle, parlamente i vijeće su iznijeli svoja stajališta o ključnim temama, dakle području obuhvata, pravila ekvivalentnosti, zatim nasnađivanje upravljanje, e, kapitalni zahtjevi i e, K faktori, e, tvrtke klase 3 i likvidnost i koncentracija. Nije, nije iznačen sporazum o ključnim temama, no parlament i vijeće su razmotrile moguće kompromise i dali mandat komisiji da da svoj doprinos u tom pravcu i e, kao opće pravilo dogovorilo se da će se zadržati sukladno sa nedavno postignutim sporazumima o drugim e, predmetima iz ovog područja poput CRI-a i CRD-a. E, zatim pokrivene obveznice 24. siječnja, dakle to je bio drugi trijalog i u okviru direktive razmatrali su se teme koje su odnos na odredbe o strukturi interskupine i također financiranju skupine i e, prijelazne odredbe i također rokovi za prijenos su bili predmetom rasprave. U okviru odredbe također e, se razmotrilo i pitanje e, pokrivenih obveznica koje su u skladu sa CRR-om i to prvi puta i sljedeći trijalozi su predviđeni za veljaču. Evo, to je bilo sve u točki 3 koja je odgođena od jučera. Sada možemo provjeriti uređaj za glasanje. Evo, molim da svi to učinite. Mr. has no card, so we will factor that. Gospodin eh, nema karticu, tako da ćemo ga uzeti u obzir prema potrebi. Dakle, imamo tri predmeta o kojima trebamo glasovati. Prva na redu je uredba obvezi poravnanja za transakcije među skupina. Dakle, to je izvješće našeg predsjednika, gospodina Gualtierija. Dakle, imamo stavak 1 i 2. Tko je za? Protiv? Usvaja se. I imamo skupno glasovanje od, od navoda 1 do 9. Tko je za? Protiv? Usvaja se. Zatim isprike predsjednika, uvodne izjave A, B i C skupno, tko je za, protiv, usvaja se. I zatim e, tekst izmjenama i dopunama u cijelosti elektroničkim putem. Evo, skoro pa sam točno to odradio. Including Mr. Luka at the end. I gospodin Luka. Zatvaram glasovanje. Usvaja se velikom većinom. Čestitke gospodinu Gualtieriju. Zatim drugo glasovanje. Is, OTC eh, derivative Ugovori o e, OTC izvedenicama čije poravnanje ne obavlja središnja druga ugovorna strana. Dakle, svaki jedan dva skupno, tko je za, protiv, usvaja se. I zatim navodi prvi do 12 skupno, tko je za, protiv, usvaja se i navodi A, B i C, skupno tko je za, protiv, usvaja se i tekst u cijelosti sa izmjenama i dopunama poimenično otvoram glasovanje. Zatvaram. 35 glasova za, 1 protiv, 6 suzdržana, hvala i još Jedna prigora u pogledu datuma koje govore za proravnanja proizvodi učinke od određene vrste ugovora, dakle stavak prvi i drugi, skupno tko je za, protiv, usvaja se, navodi od prvog do desetog, skupno tko je za, protiv, usvaja se, uvodne izjave A, B i C, skupno tko je za, protiv, usvaja se i tek sa izmjenama i dopunama, otvoram glasovanje. Close the vote. Zatvaram glasovanje. 35 glasova za, niti jedan protiv, 7 suzdržanih, dakle, evo, usvaja se. I sljedeći sastanak je 4. E, veljače od 15 do 18.30, no to treba još potvrditi. Hvala vam lijepa.